na Bliskom istoku i zajamčiti ljudska prava, a da se ne klanja pred arogancijom i ucjenama i prijetnjama da će nas poplaviti 3,6 milijuna migranata. Međutim, kad su nam puna usta sankcija, E, onda ne smijemo zaboraviti da je baš Europska unija financirala Ankaru već godinama putem raznih kanala kao što su instrumenti predpristupne pomoći, e, e, financijska sredstva Europske investicijske banke i doprinosa pomoći izbjeglicama u Turskoj. Sada je jasno da moramo zaustaviti pristupne pregovore Turske za Europsku uniju. Ulaženje Turske bi dovelo do islamizacije našeg kontinenta i svelo kršćane na sičušnu manjinu kao što se sada događa u Siriji. Hvala. Potrošili ste vrijeme. Hvala. Mi smo vam isključili mikrofon pa vas ne možemo čuti. Krenut ćemo dalje. Jedna minuta gospodin Kristoforu. Invazija Turske na Siriju je E, užasan e, zločin protiv Europske unije, protiv Europe i protiv čovječanstva. Mislim da je sada vrijeme da prestanemo govoriti i počnemo djelovati. Nulta tolerancija za Tursku. Ona ne napada samo Kurde, ona napada čovječanstvo u cjelini, zato što su Kurdi bili štit koji nam je pomogao da zaustavimo ISIS i da spavamo u miru a sada ne možemo prihvatiti što je učinio Erdoğan. Sada smo suodgovorni za ono što se dogodilo. 1915. Turska je potpuno zbrisala Armence, isto tako i Grci u Pontesu e, e, su stradali kada je napala Cipar. Ove godine se radi o etničkom čišćenju Kurda. Ja sam ponosan europljanin, ali se sramim kada e, Turci koriste europsko oružje protiv Kurda, a nismo poduzeli odlučne e, akcije kako bismo zaustavili tu invaziju. Gospođa Fajon, jedna minuta. Na sjeveru Sirije sada imamo e, krhko primirje a Erdoğan to može zloupotrebljavati svojim ucjenama. Napadi Turske predstavljaju kršenje ljudskih prava, međunarodnog prava i zato je potreban embargo na oružje i ekonomske sankcije protiv Turske. Na taj način bi se mogao izvršiti znatan utjecaj na Tursku. Kursko pitanje može se rješavati samo e, tako da prije svega e, e, Turska se povuče sa svojim aspiracijama. Sjever Sirije, isto kao i dio Iraka i jugoistok Turske, e, to su zone gdje je Turska često provodila vojne operacije protiv Kurda. To je tempirana bomba. To može i u budućnosti dovesti do konflikta, do konflikata i humanitarne katastrofe a mi se možemo sramiti zbog potpunog izostanka solidarnosti. Ja sam e, pažljivo slušala ovo što je do sada rečeno. Razumijem frustracije svih nas, međutim e, ne možemo govoriti o strahu. Strah osjećate kada po vama padaju bombe. Kurdi koji su sada ostavljeni na cjedilu, e, znali smo što će Turska učiniti, znali smo da će napasti, znali smo što e, bi se dogodilo kada borci i ESA ponovo izađu iz tih kampova gdje su sada zadržani. Europska unija je već prije znala e, što su u stanju učiniti Amerikanci E, naime, oni nisu niti uključeni u djelovanje Međunarodnog suda za ratne zločine. Mi smo gospodarski gigant Europska unija, međutim u vanjskoj politici e, nismo jaki. Ova strateška kriza se izravno odnosi i na nas. Naime, mi još uvijek se borimo s mogućom migracijskom e, krizom, a Erdogan to iskorištava. Sada se pokazuje, e, pokazuju ti kontrasti. Jaki smo u ekonomskom smislu, ali u vanjskoj politici još moramo e, pokazati jači stav. Aleksandra Jordanova. E, draga gospođo predsjedateljice, situacija se jučer promijenila. Putin i Erdogan su dobili ono što su željeli. Bašar Asad se slaže, iako je on glavni krivac za ovu situaciju. Turska politika nije samo protiv e, Kurda, nego je i protiv Europljana. Ona ide protiv naših stajališta. Mi trebamo biti duboko zabrinuti Ovim procesom i dogovorom između Turske i Rusije ne radi se samo o diplomatskom flertovanju, nego se radi o jednom opasnom procesu. Mi možemo ponuditi rješenje. Mi možemo ponuditi viziju o tome kako riješiti problem, uključujući i kurdsko pitanje. Međutim, to ne znači podrška ljevičarima, nacionalistima, e, onih e, koji e, operiraju na kurskom teritoriju. Jedna minuta, gospođa Hajneloma. Gospodin Hajneloma. Gospođo predsjedateljice, Turska ofenziva je protiv međunarodnog prava i ne možemo je prihvatiti. Europska unija, nažalost, je ostala na marginama i samo promatra dok e, Turska, SAD, Rusija, Sirija, čak i Iran se organiziraju na tom području. Sirijska nafta ima više zaštitnika i više prava od izbjeglica i Kurda. Kurda kojima toliko dugujemo. Europski parlament mora poslati vrlo jasnu poruku. Mi očekujemo da vijeće, visoka predstavnica i e, komisija odlučnije djeluju kako bi okončali ovu tragediju i kako bi Turska shvatila e, granice svojih operacija. To znači definitivno djelovanje i zajednička politika Europske unije e, koja uključuje embargo na oružje. Jedna minuta, gospodin Grudler. Hvala predsjednice. Ovo je novi rat na severu Sirije koji je inicirala Turska, predstavlja kršenje međunarodnog prava. Tu se radi o neljudskoj odluci zbog koje je raseljeno 300.000 tisuća osoba, među kojima 70 tisuća djece i već 120 stradalih civila. Ovdje se ne radi o borbi protiv civila, već protiv naroda, među kojima je i kurdski narod, čija velika većina ima samo jednu želju, a to je živjeti u miru i slobodno mi smo znatno moćniji ako se okrenemo jedni prema drugima, a ne jedni protiv drugih. I gospodin Erdogan bi trebao razmišljati o sljedećem. Sigurnosna zona od 30 km koju vojnom silom nameće ne nudi nikakvo održivo rješenje. Koliko Sirijaca iz Turske će stvarno htjeti dragovoljno se tu nastaniti? I posjećam da međunarodno pravo zabranjuje da se E, šalje izbjeglice s druge strane granice. Osam godina nakon početka rata e, patnje sirijskih izbjeglica e, još nažalost, ani kurskog naroda još nažalost nisu gotove. Gospodin Lega, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Sada bi trebalo biti izvan svake sumnje za sve da Erdoganova Turska ne pripada u ovoj Evropskoj uniji i invazijom na Siriju i korištenjem rata prema terorizmu je njegova, e, njegova opravdanje da e, ubija civile i to pokazuje da on ne voli međunarodni red i mir. To je pokazao i okupacijom Cifra, Cipra, e, bušenjem nafte i e, e, invazijom na teritorijalnim vodama. Isto tako Napadom na kršćanske i kurdske civile Erdogan je jasno pokazao da prezire sve što, što ova Europska unija podržava. Erdogan jednostavno prezire našu demokraciju, naše temeljne slobode, naša ljudska prava, slobode i našu vladavinu prava. To ne može biti mjesto za Erdoganovu Tursku u Europskoj uniji. I sada je vrijeme da ova Europska unija zaustavi pristupne pregovore s Turskom. Hvala. Mr. Arakovac. Gospodin Arakovac, jedna minuta. Drage e, kolegice i kolege, siguran sam da mnogi koji su ovdje danas su pročitali roman 40 e, dana prije Musadaga. Onaj strašan genocid koji je opisan u toj knjizi bi se mogao ponoviti. Mi sada ne smijemo šutjeti. Nije prihvatljivo da jedna vlada, mađarska vlada, podržava e, taj autokratski režim koji je krenuo u rat protiv sirijskih kurda i e, destabilizirao cijelu regiju. Treba biti jasno. Viktor Orban e, stalno prijeti s migrantima, a sada se postavio u službu e, aktivnosti i mjera koje su prouzročile protjerivanje mnogih ljudi iz njihovih domova. To nije e, ono što bi trebala biti europska vanjska politika. Ne smijemo dopuštati da nemoralni političari stalno spriječavaju Europu da govori jednim glasom u vanjskoj i sigurnosnoj politici. I zato e, vas pozivam e, da od jednoglasnog odlučivanja konačno prijeđete na kvalificiranu većinu. Hvala. Hvala jedna minuta, gospodin Grošelj. turški udar v sirijo je nov krog v turska invazija na Siriju je novi krug pakla u toj tragediji 21. stoljeća. Svjedoci smo e, povrede humanitarnog i međunarodnog prava i to od strane članice NATO-a, vojske te zemlje i para vojnih jedinica. Turska se poziva na vlastite sigurnosne interese, međutim ne smijemo biti naivni. Ovaj susret u Sočiju je pokazao o čemu se radi? Radi se o beskompromisnom ostvarivanju geopolitičkih interesa i to u posljeratnom poretku Sirije. Ne radi se o suzbijanju terorizma jer jedina antiteroristička sila tamo su Kurdi. Oni su uh, dali lavlji udio u borbi protiv islamske državi. Nesreća milijuna ljudi uh, sada se zloupotrebljava. Uh, Erdoğan zbog na temelju toga vrši politički pritisak i protiv Europske unije. Moramo djelovati, pitanje samo imamo li volje. Gospodin Mandel, imate jedan minut. Hvala, gospođo predsjedateljice. Jedna izreka kaže da je prva žrtva u svakom ratu istina. A e, ovo što sada e, Turska govori o miru, to nije nikakav mir. Radi se samo o nasilju, o protjerivanju, o zvjerstvima e, koja su tamo počinjena. Turska e, se uopće e, ne zamara ljudskim pravima. Mi moramo joj oduzeti status kandidata za pristupanje Europskoj uniji. Potpuno je apsurdno da neka manjina šefova država se sada odupire e, pristupanju, odnosno e, pregovorima sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a s druge strane Turska još uvijek ima status zemlje koja bi trebala pristupiti. Kakav signal sada šaljemo? Trebali bismo suspendirati Carinsku uniju i zapravo taj, tim ekonomskim sankcijama poslati e, važnu poruku Turskoj. Također, režim E, treba e, gospodarstvo, a mi onda upravo tu možemo djelovati. Mi kao europljani moramo poslati jasne signale. Thank Hvala, gospodin Andrulakis. Izvolite, imate jedan minut. Prije godinu, godinu i pol, u ovoj vječnici raspravljali smo o turskoj invaziji na Afrin. U međuvremenu samo se promijenila, promijenilo ime operacije, dakle od e, grana masline sada imamo mirov, e, operaciju mir. Sada se napada kurde, one koji su se odupirali islamskoj državi i gnjusnim zločinima koje su teroristi počinili. Danas je Turska izvor nemira, a ne mira, kao što je nazvao ironično Erdogan svoju operaciju, operacija mir. Dakle, ne treba nam nove narudžbe, već e, treba odmah prekinuti sa svim isporukama oružja Turskoj i treba suditi onima koji su odgovorni za to i treba obustaviti trgovinske operacije i pokazati da je Europska e, unija poštuje ono što misli i kaže. Gospodin Van Dalen, izvolite, imate jedan minut. Američke trupe su se povukle s sjevera Sirije. Predsjednik Trump okrenuo svoje leđa svima. U svojoj neizmjernoj mudrosti gospodin Trump eh, dao je odrešene ruke gospodinu Erdoganu, ali on ne kontrolira ništa. Tko je preuzeo kontrolu svoje ruke? Putin i Erdogan. Nažalost, vijeće ministra vanjskih poslova također su se sramotno ponijeli. Dakle, obustava, isporuke oružja i povlačenje veleposlanika, to je sve što smo napravili. Pa to je pljuska kurdskom narodu u toj regiji. A u biti trebali smo zauzeti jako čvrste stavove gospodarski i vojni odnosi s Turskom trebaju biti ne obustavljeni, već prekinuti. Trebamo podržati kurde i kršćane tamo gdje je to moguće. Hvala. Hvala vam, gospođa Barli, izvolite, imate jedan minut. Jedna stvar nam mora biti jasna. Za ovu regiju ne može biti vojnog rješenja. Može postojati samo političko rješenje i to uz uključivanje e, Ujedinjenih e, naroda. Ovo što vidimo je turska invazija uz odobrenje Rusije i to e, protiv demokratskih kurdskih snaga, najboljih saveznika međunarodnih snaga koje su ih sada ostavili na cjedilu. Vidjeli smo kako su se susreli Putin i Erdogan i zapravo tamo podijelili vlast propustili smo trenutak e, za djelovanje. Znamo da moramo djelovati, ali istovremeno e, moramo znati da je naše najjače oružje su ekonomske sankcije, moramo obustaviti isporuke oružja i ne smijemo se dati ucjenjivati prijetnjama o slanju izbjeglica. Hvala. Gospodin Zoido Alvarez, imate jedan minut. Mikrofon je uključen. Hvala, predsjedateljice. Hvala, gospođo predsjedateljice. U današnjoj raspravi se jasno pokazalo da teške posljedice ovog turskog upada u sjeveroistočnu Siriju imaju dramatične posljedice, društvene, političke i gospodarske. Tisuće boraca IS-a sada su opet na slobodi i mogli bi se vratiti u Europi te izazvati novu sigurnosnu krizu u cijeloj Europskoj uniji. Tisuće IS-ovih terorista koje nisu ni pod kakvom kontrolom su velika opasnost za Europu. U Španjolskoj smo e, patili desetljećima e, od terorizma organizacije ETA. Bilo je mnogo žrtava pomoću sigurnosnih snaga, e, pravosuđa i jačanja vladavine prava smo prevladali tu to u Španjolskoj. I mislim da je važno boriti se protiv terorizma u Europskoj uniji, a e, Europa mora zajednički ojačati svoju obrambenu i sigurnosnu politiku. Gracias, presidenta. Hvala, gospođo predsjedateljice. Danas ćemo odaslati jasan signal Turskoj. Mi smo jasno protiv turske e, vojne intervencije u sjeverno-istočnoj Siriji i smatramo to kršenjem međunarodnog prava. E, te će aktivnosti imati znatne humanitarne posljedice. Dugo će trajati dok e, se šteta koja je nanesena toj regiji ukloni. Potrebna nam je sigurnost za kurde u okviru Ujedinjenih naroda. Ova opasnost koja nam sada dolazi od boraca IS-a koji su na slobodi nije opasnost samo u toj regiji. Ovaj upad Turske e, u teritoriji sjeveroistočne Sirije e, je e, razlog zbog kojega moramo obustaviti isporuke oružja Turskoj i moramo donijeti odluku da e, se e, pregovori s Turskom o pristupanju prekinu. Gospodin Bilčik, jedan minut. Predsjedateljice, ovo je već rečeno, treba ponoviti. Turska invazija na sjeveroistok Turske prijeti stabilnosti cijele regije i jača one koji žele pokrenuti još veći, znatno veći sukob na Bliskom istoku. Sada je od našeg vitalnog interesa, vitalnog interesa za Europsku uniju i države članice da se borimo za teritorijalni integritet Sirije. Ne možemo dopustiti postavljanje granica nasilnim putem, ne možemo dopustiti presedan aneksije eh, Krima da se ponovi u Siriji sada. Ovo je od krajnjeg značaja i moramo insistirati na tome. Stoga kolege, embargo na izvoz oružja, financijske sankcije i suspenzija e, pristupnih pregovora s Turskom je minimum onoga što možemo odmah napraviti. To sada, sad trebamo napraviti. Šire govoreći, moramo se boriti za europske vrijednosti u našem susjedstvu. Ne možemo dopustiti sve veće e, prisustvo Turske i Rusije u našem susjedstvu. Ovo je od našeg vitalnog e, strateškog interesa. Hvala. Gospodin Majorino, jedan minut, izvolite. Erdogan je učinio agresiju, e, ratni čin i to je prvo što moramo reći u Europskom parlamentu i zato odgovor mora biti jako strog. Do sada se Europa trudila da je se čuje s jednim jedinstvenim i snažnim glasom. Mi u stvari ne trebamo generička osuđivanja. Mi trebamo vrlo jasna djelovanja. Vojna operacija Turske je nešto čime moramo odgovoriti sa ekonomskim i trgovačkim sankcijama, embargo na oružje, kako ne bi glavne žrtve ostavili sami, a to su žene i muškarci e, kurdskog naroda, kao što je Emil Dakle, trebamo odmah dati izravnu pomoć tamo na terene. Jedan kurdski narod s kojim moramo pokazati veliku solidarnost koji je prvo bio iskorišten za borbu protiv terorizma, a onda pušten samim. I zato je e, grozno da e, Erdogan ucijenjuje Europu sa izbjeglicama i zbog toga treba odmah e, obustaviti sukob i povlačenje turskih snaga. Gospodin Kefalogianis, jedan minut imate, izvolite. Hvala predsjedateljice. Turska pod izlikom da Kurdi koji obitavaju Siriji predstavljaju moguću terorističku prijetnju, pokrenula je svoju invaziju Sirije i nastavlja svoju invaziju na sirijskom teritoriju, a glavne žrtve su civili, nevini i djeca. To je ista ona zemlja koja je 2015. 1974. E, e, pod sličnim razlozima je okupirala Cipar i još uvijek e, okupira dio tog otoka. Svi mi imamo pred očima rezoluciju Vijeća Europe koje osuđuje tursku invaziju to je nešto moramo imati na umu i mora se sankcionirati Tursku bez okolišanja. Hvala gospodin, gospođa Marques. Jedan minut, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. 2016. godine Europska unija je e, učinila nešto za e, podršku E, izbjeglicama na tom području. Znači, osigurala je e, jedan dio sredstava za izbjeglice u Turskoj. Međutim, e, trebamo se prisjetiti nekih stvari. Preispitivanje ugovora koje neke države članice blokiraju. Neke države ne žele poduzimati ništa, a oni koji su uzeli najviše e, izbjeglica moraju imati bolje mehanizme. Turska je stalno ucjenjivala Europsku uniju i rekla je otvorit ćemo granice i sada se to ponovo događa. Turska naravno e, e, razmišlja o sigurnosti, međutim treba osuditi ovaj upad u sjeveroistočnu Siriju. Vojno rješenje e, ne može biti rješenje. Europa mora govoriti jednim glasom i mora iskoristiti svoj utjecaj, razgovarati s Ujedinjenim narodima i omogućiti mir u toj regiji. Hvala gospodine Kelly, izvolite imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Ne događa se često da je parlament ujedinjen, ali danas jesmo. Kritiziramo ono što Turska radi na sjeveroistoku Sirije. I jasan je razlog. Donald Trump povukao svoje vojne snage odjednom, iznenada. Vidjeli smo rezultate toga svega, vidjeli smo patnju koja se događa već generacijama. 200.000 osoba bez doma i ISIS koji se vraća. Dakle, moramo uložiti sav trud kako bismo spriječili izvoz oružja Turskoj. Moramo analizirati financijsku pomoć koju dajemo Turskoj i naći političko rješenje u okviru pod okriljem UN-a. Hvala. Jedan minut, gospodin Peters, izvolite. Dobro je što možemo poslati jasnu poruku u ime Europske unije. Nacrt rezolucije mora biti jasan. I naša podrška nije bezuvjetna. To mora biti jasno. Turska treba držati europske standarde. Ne možemo nastajati plaćati i davati novce Turskoj. Ova kriza u Siriji je jasan poziv da se Europa probudi i da se uspostavi jasna strategija europske obrane i jasna strategija, migracijska strategija i Europska unija mora se zalagati za valjano mirovno rješenje na sjeveru Sirije gdje se nalazi vojska druge vojske trenutno. Dakle, moramo prestati bježati i prestati narod naroda, stabilizirati tu zemlju i umiriti je. Hvala. Gospodin Forlas na jednu minutu. Hvala lijepa. Mi jednostavno odvrćemo, okrećemo glavu, a počinio se zločin. I i sada postavljamo pitanje kakve mjere trebamo uvesti. Prije 45 godina je Turska e, nazvala e, invaziju u moju zemlju mirovnom intervencijom. A e, toliko godina nakon tih događaja 40 e, tisuća ljudi e, je, se još uvijek smatra nestalima. Prije 45 godina dopustili smo Turskoj da nastavi s invazijom i to je upravo ono što radimo danas. Mi e, okrećemo glavu. Bilo je to dakle baš tako kada je Turska načinila intervenciju na Cipru. Zaista smo odgovorni, Europa je odsutna i povijest će nas suditi. Hvala gospođo Betne na jednu minutu. Draga gospođo predsjednice, govorimo o okupaciji Turske na sjeveru Sirije, a situacija do sada i u prošlosti je bila takva da je Sirija, kad smo se bavili europskim interesima, Sjedinjene američke države, Rusija i Asad su se čini se predvodili u tom smislu. A Europa je jednostavno pružala humanitarnu pomoć. Zaključci koje možemo izvesti i to je upravo ono što smo mi iz Europske pučke stranke tražili da moramo stvoriti strukturu gdje će Europa biti zastupljena u vijeću sigurnosti. E, moramo imati odgovarajuću razinu E, u e, ministarstvima obrane i kao što je Njemačka rekla moramo imati međunarodnu zaštitnu zonu i Europa mora biti u situaciji da donosi odluke. Ovo što Turci rade je neprihvatljivo i mora se zaustaviti. Etničko čišćenje je nešto što se ne smije samo kritizirati, već moramo aktivno sudjelovati u razrješenju te situacije moramo aktivno i konačno početi djelovati i donijeti neku um, odlučni korak prema političkoj uniji. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Nećemo moći svakome dati riječ, pa ćemo odmah zato za početak dati riječ gospođi Vozenberg na jednu minutu. Hvala lijepa. vaši nezakoniti planovi zapravo se realiziraju u ulazak u sjevernu Siriju, što znači stotinu tisuća prognanih ljudi i zapravo Turska koristi sredstva Europske unije kako bi se e, kršila ljudska prava, a sada imamo gubitke, Europska unija bez ikakvog djelovanja gleda na ovu situaciju i Preuzimamo mi tu odgovornost, e, turska politika, promjene okolnosti na terenu, to je to što se događa. Ne poštuju se prava, ne respektira se nikoga, moramo doista poraditi na tome da se sankcije provedu i to odmah e, kako bi sredstva mogla ići prema civilnom društvu. Turska snosi odgovornost, e, što znači da nema više mjesta u europskoj obitelji. Hvala gospodin Mavrides. hvala ja sada čitam ovdje naslov turska vojna operacija u sjevernoj istočnoj siriji i njezine posljedice mislim da bi taj naslov trebao glasiti ovo nije samo vojna operacija radi se o vojnoj invaziji a e, posljedice iste nisu samo pitanje sigurnosti ili izdaje naših kurdskih e, saveznika prema pošasti islamske države. Posljedice ovakve vojne turske invazije predstavljaju zločine protiv čovječnosti, uključujući etničko čišćenje i plan za ilegalne nastavljanje nastanjivanje u e, Siriji. E, baš kao mnoge druge stvari. Što možemo učiniti? Možemo nametnuti embargo na oružje, možemo skršiti gospodarstvo Erdoana i možemo e, zločince izvesti pred lice pravde. Došlo je krajnje vrijeme za to. Hvala gospođa Bilbao Barandika na jednu minutu. Gracias, presidenta quiero expresar aquí nuestro total rechazo al ilegal perpetrado Hvala lijepa. Apsolutno se protivimo ovakoj ilegalnom napadu e, na e, e, koji je izvršila Turska. Promijenit će se demografska struktura te regije. Dve milijuna ljudi će početi bježati, a e, govorili smo o dva milijuna ljudi do sada koji su živjeli u savršenom suživotu. E, mnogo toga ovdje vezano je za velike ratne sukobe. NATO više ne smije e, imati povjerenja u Tursku. Moramo uvesti učinkovite sankcije i načiniti nešto da se ta kriza riješi a e, moramo diplomatski rad popratiti humanitarnom pomoći, a naročito se osvrnuti na napadače i borbe iz ISIS-a. Hvala gospođa Kampa na jednu minutu. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Hvala gospođo predsjedavateljice, štovane dame i gospodo imamo instrumentari i mogućnosti sredstva e, ali što se događa rusija ispred nas oni imaju prednost Europa, nažalost, pati zbog konflikata u Bliskom istoku, na Bliskom istoku i stoga moramo učiniti sve kako bi se prekinuo ovaj konflikt ne samo na verbalnoj razini, već moramo isto tako učiniti sve diplomatske korake kako bi se završio ovaj konflikt. Mi bismo trebali se brinuti o žrtvama. Hvala povjereniku Stilanizusu koji čini doista mnogo za te žrtve rata. Međutim, u, na Bliskom istoku i u Siriji imamo i misionare i neke druge dobrovoljce koji e, se zalažu za žrtve usprkos svakodnevnoj ugroženosti njihovih života. Ovu organizaciju trebamo podopriti. možemo učiniti više. Oprostite, e, imali ste jednu minutu za ovo. Gospodin Papadimulis je sljedeći. Hvala lijepa. Erdogan dakle napada Siriju uz potvrđivanje i blagoslov Putina i e, Trumpa. I jednostavno događaju se sporazumi gdje se ne poštuje međunarodna e, integritet i e, međunarodno pravo. Ono što nije dovoljno su riječi osude potrebne su dijela. Moramo imati ciljane sankcije i embargo na oružje. Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku prije E, već puno mjeseci Anastasiadis i Cipras su je potpisali, a sada trebamo primijeniti taj tekst. Moramo dakle sve učiniti da neke vlade poput Francuske i Njemačke ne sprečavaju situaciju zato što e, bi branili vlastite interese. E, hvala što ste mi dali riječ. Dragi kolege, turska invazija u Siriji treba e, biti osuđena. Naime, Kurdi se bore protiv islamske države i njezinih boraca. A e, što je ova intervencija izazvala? Nestabilnost. Čitav niz ljudi je krenulo u izbjeglištvo. Mnogi ljudi e, pate. Radi se o nevinim ljudima. Dobro je što je Turska sada e, prestala s ofenzivom e, pod pritiskom SAD-a i Europske unije. E, sigurnosna zona na sjeveru Sirije imala bi smisla ako bi je nadgledali međunarodne snage, a ne ako bi to bilo teritorij koji bi kontrolirale turske snage. Ovo što je Turska napravila nije jedinstveno. Turska je e, godinama sad već djelovala kao je e, država koja ne poštuje europske vrijednosti. Gospođa Vort na jednu minutu. Na milijuni ljudi iz različitih etničkih i drugih zajednica u toj regiji su e, sada u opasnosti. Na desetke tisuća ljudi razmješteno je. E, kršćanska su naselja također ciljana osim arapskih i kurdskih i radi se jednostavno o opasnosti od e, E, etničkog čišćenja. Ja sam članica e, feminističke mreže i kao takva tražim da se odmah stane nakrat s turskom invazijom na sjeveroistoku Sirije. Mora se uspostaviti zona zabrane preleta i protiv Turske trebaju se uvesti političke i ekonomske sankcije. Turska je već počinila Mm, ratne zločine, moramo to e, reći i moramo spriječiti da se takvi zločini ponove. Treba također priznati autonomnu i demokratsku e, ulogu koju imaju stanovnici sjeveroistoka Sirije i sudjelovanje žena i svih e, zajednica u Siriji. Oprostite gospođo Ward, prekoračili ste vrijeme i svatko mora imati vremena da govori. Gospođa Juveva je sljedeća govornica. Hvala lijepa. Pozdravljam ovu rezoluciju i e, predložen način djelovanja protiv Turske. Također, sredstva e, koja se izdvajaju za Tursku ne smiju se koristiti za financiranje mm, e, vojnih operacija. Osim toga, ne smijemo dopustiti da nas Erdogan ucjenjuje. Ne bismo smjeli dopustiti da se ljudi ubijaju, da se e, prisilno deportiraju. Moramo spriječiti humanitarnu katastrofu. Moramo zamrznuti sva financiranja, uvesti embargo na izvoz oružja, ali iznad svega moramo uspostaviti zonu zabrane preleta i sigurnosnu zonu. Čini se da Turska neće sada nastaviti ofenzivu. Međutim, što to znači? Ljudi koji tamo žive nastavit će i dalje živjeti u strahu, a to je još najmanji problem. Moramo imati zajedničku europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. E, hvala lijepa. E, intervencija u Siriji e, nije nešto što se dogodilo sada, ona traje već osam godina i tko je uspostavio i e, ko, e, i Evropska unija je tu, ali uz NATO zajedno sa Katarom, Saudijskom Arabijom i tako dalje organizirali su terorističke grupe koje su uzrokovale smrt i raseljavanje na tisuće ljudi. Osim toga, eh, eh, gospodarstvo i kulturna baština te zemlje razoreni su. A ovo što se eh, sada događa je od strane međunarodne zajednice vrlo je licemjerno. Dosta je s ovakvim postupanjem Turske i moramo nešto omogućiti da Sirija bude neovisna i da se poštuje njezin teritorijalni e, integritet u skladu s poveljom Ujedinjenih naroda. Gospođa Kinići. Hvala. U ovoj raspravi želim još podsjetiti da su prve žrtve one e, koje su imali najmanje mogućnosti da se brane djeca. A upravo u rezoluciji koju je Evropska unija donijela 2008. godine o djeci u e, vrijeme sukoba. A u tom smislu sukob u Sur, e, Siriji nije izuzetak. Prema UNICEF-u 70.000 djece je ubijeno, ali ako se nastavi sa ovim sukobom na desetke tisuća djece u Siriji i u toj regiji bi uskoro trebali dobiti pomoć. Treba dakle raditi na diplomatski način kako bi se uspostavio mir i treba dakle učiniti sve što se može da bi se djeci dala maksimalna zaštita koji su bez obzira na sve i protiv svoje volje uvučene u ovaj sukob jer djeca su djeca i moramo ih zaštititi. Hvala sada gospođa Vole, gospodin Voles na jednu minutu. Hvala lijepa. Turska je prekršila međunarodno pravo kada je ušla u Siriju ona je napala Siriju, a ne Kurdistan i moramo izraziti solidarnost s Kurdima, ali teritorijalni integritet Sirije je nešto o čemu trebaju odlučivati Sirijci. 80% eh, Kurda je, koji su u eh, živi eh, u Siriji, 50% Kurda živi u Turskoj. A kada su žive u Siriji smatra ih se pobunjenicima i borcima, dok kad se vrate u Tursku zove ih se teroristima. Što radi Europa? U posljednje dvije godine platila je 6 milijardi eura Turcima kako bi u kave stavila migrante, ljude čije su kuće razorene zbog europskog djelovanja. Kada ćemo prestati s tim? I za kraj gospođa Grapini na jednu minutu. Hvala lijepa. Povjereniče, ovdje E, imate sreće, mi smo svi istog mišljenja. E, vijeće i komisija kritizira ovaj napad i invaziju e, Turske nad Sirijom. Ti mi to činimo. E, je li to dovoljno? Sutra ćemo izglasati rezoluciju, međutim je li to dovoljno? Mislim da Evropska unija kao i druge međunarodne organizacije trebaju konkretno invertirati intervenirati. Što moramo napraviti? Turska je naravno važna zemlja, važno tržište, ali što moramo birati između unutarnjeg tržišta ili sigurnosti građana? Radi se o ženama, djeci, građanima koje moramo zaštititi, moramo intervenirati jer jedan od ciljeva EU unije je da osiguramo mir i sigurnost. Kao što je jučer rekao predsjednik Juncker, mi u Europi živimo u miru, ali imamo i međunarodne odgovornosti, mislim da moramo ići dalje od usvajanja jedne rezolucije. Hvala lijepa, sada dajem riječ gospođi Tipi Rajnen koja predstavlja e, predsjedništvo Europske unije. Ovo o čemu smo sada govorili je bila e, blagovremena rasprava. Hvala svim zastupnicima na e, izjavama, komentarima i sugestijama. Jednostrano djelovanje Turske na sjeveroistoku Sirije e, izaziva neprihvatljivu ljudsku patnju i podriva djelovanje protiv Daješa, podriva Europsku sigurnost. Iz svih tih razloga Evropsko je vijeće ponovno u petak zatražilo od Turske da prestane s vojnom akcijom, da povuče svoje snage i da poštuje međunarodno humanitarno pravo. Kao što znate, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i dalje će se baviti tim pitanjem. U međuvremenu Evropska unija želi eh, intervenirati kroz humanitarnu pomoć na temelju potreba ljudi e, u tom e, kraju. E, mi želimo da humanitarna pomoć može doći do svih onima kojima je potrebna. Zaštita civila mora ostati apsolutni prioritet. A sada što se tiče takozvanog sporazuma u Sočiju od sinoć. Nadamo se da će prekid vatre na sjeveroistoku Sirije E, spriječiti da dođe do gubitaka života. U tom smislu e, drago nam je da će doći do kraja ovog ciklusa nasilja, ali vjerojatno će trebati vremena da sporazum iz Sočija u potpunosti e, ispuni ono što u njemu stoji. Bez obzira na to, Sirici moraju sami riješiti problem e, sukladno rezoluciji Ujedinjenih naroda. Krajem ovog mjeseca sve strane bi se trebale sastati u Ženevi mjeseca kako bi našli trajno rješenje. Hvala vam na tome što tražite mirnodopsko rješavanje dugotrajnog sukoba u Siriji. Hvala ministrice Rajnen i hvala povjereniku Stiljanidesu koji je s nama bio od jutros. Zatražili, zaprimili smo sedam prijedloga za rezoluciju. O njima će se glasati sutra, a e, za kratko vrijeme počet ćemo s današnjim glasom.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 obznaniti kad je riječ o izboru ombudsmana. 16. rujna predsjednik vas je izvijestio o početku postupka vezano uz izbor ombudsmana. Do kraja roka 30. rujna do predsjednika je došlo pet nominacije koje se smatraju prihvatljivim kandidati su prema a gospodin Giuseppe Fortunato, gospođa Julia Lafranc, gospodin Nils Mušniks, gospođa Emily O'Reilly i gospođa Cecilia Beckström. Informacije o kandidatima i sve